sam ja na redu, ja ću predstavljati, predsjedati ovim odborom danas, zato što sam i jedan jedini od preživjelih iz prošlog saziva. Stoga proglašam sjednicu otvorenom i podsjećam vas da današnji dnevni red izgleda na sljedeći način. Dakle, moramo odabrati predsjednika i podpredsjednike e, odbora. Maksimalan broj podpredsjednika je četiri. Ići ćemo sljedećim redom. Najprije ćemo izabrati predsjednika koji će me onda zamijeniti. A nakon toga ćemo izabrati potpredsjednike. I s time ćemo završiti današnji dan do sljedećeg sastanka našeg odbora. Najprije ću vam dati imena članova koji su bili u, uh, koji će biti zamijenjeni na današnjoj sjednici. Kolegica Koraca Bild nije prisutna i mijenjen gospođa Verinen. Gospođa... E, ispričavam se. Gospodin Elving. Mijenja ga gospodin Zagorakis a i gospođa Loperi Šturica. Kolegu Mici mijenja kolegica Moretti. Kolega Mi mijenja ga kolega Alao. Kolega Šulić. E, mijenja ga kolegica Kallas. Kolega Šoltes mijenja ga kolega Albrecht. Svi su zamjenici ovdje. Dakle, možemo početi. Dakle, kvorum je ovdje. kvorum za konstituirajuću sjednicu ovog odbora e, mora biti deset. Dakle, tu mora biti deset zastupnika. I pozivam kolege koji su zainteresirani za mjesto predsjednika da to sada kažu. Do sada smo dobili samo kandidaturu gospođe Viki Ford. Ako ima još kolega koji su zainteresirani za mjesto predsjednika, molim vas da nam to sada odmah kažete. Dakle, vidim da nema kandidata, stoga imamo samo kandidaturu gospođe Vicky Ford. La kolega vi propongo che la collega, ma mi pare abbiate anticipato con l'applauso. Predlažem da se kolegica izabere aklamacijom, ali vidim da ste me i preduhitrili aplauzom. Evo i pozivam kolegicu Ford da me zamijeni. started by remembering my voting Dobro. Počela sam time što sam se eh, sjetila svoje glasačke kartice. Hvala vam na ovom izboru. A sada prelazimo na kandidate za podpredsjednike. I za mjesto prve potpredsjednice je imenovana gospođa Koraca Bild. koja mislim da je zaglavila u Eurostaru. Pitam da li ćete prihvatiti tu nominaciju. Najprije mi dopustite da u ime kluba zastupnika Pučana čestitam. I istina je da želimo predložiti e, gospođu Koracu Bild kao našu prvu potpredsjednicu no nažalost eto ima problema s povratkom u Europu zato što je ostala predugo u Ujedinjenom kraljevstvu, no ona naravno prihvaća ovo imenovanje. Imamo li još kandidata za to mjesto? Dobro, budući da nema novih kandidata, prihvaćamo imenovanje gospođe Korace Bilti, naravno ona je dobrodošla u Ujedinjenoj kraljevini i sada ćemo je zamisliti da ovdje sjedi sa nama. And for the second uh, vice chair we have Robert za mjesto drugog potpredsjednika imamo gospodina Roberta Rošforta. Da. Najprije vam ja želim čestitati na, novom, na novoj funkciji i u ime skupine e, ALDE želim imenovati gospodina Rošvora. On je bio vrlo aktivan član u ovom odboru u proteklom sazivu, radio kao izvjestitelj e, u području zaštite potrošača. Dobro. Budući da nema drugih kandidata, mislim da možemo aklamacijom podržati njegovu kandidaturu za mjesto drugog potpredsjednika. Eh, Congratulations. and I understand i mislim da gospođa Gepar bi htjela nominirati treću potpredsjednicu. Da, hvala vam gospođo predsjednice. U ime socijalista i demokrata voljela bih vam čestitati na novoj funkciji i željela bih također čestitati e, novim potpredsjednicima te predlažem Catherine eh, Steiler kao treću potpredsjednicu ovoga odbora. Imamo li još kandidata? Ne, dobro, onda aklamacijom podržavamo, prihvaćamo kandidaturu gospođe Štiler. And the fourth vice chair. I četvrti podpredsjednik. Hvala vam predsjednice, čestitam vam i čestitam Catherine Steiler i predlažem drugog podpredsjednika iz eh, kluba socijalista i demokrata, to je gospodin Sergio Koferati i drago mi je da je on pristao eh, biti kandidat za četvrtog podpredsjednika. Are there any other nominations? Imamo li još kandidata? Ne, dobro, onda dođite, pridružite nam se. a sada moramo potvrditi kalendar sastanaka kojeg smatram da ste dobili. Um, any objections Imate li kakve prigovore na ovaj predloženi kalendar sastanaka? Ako nema prigovora, možemo li se onda sada složiti da će ovi datumi biti datumi naših sjednica? Dobro, hvala. Dobro, ovo je bilo vrlo jednostavno, nadam se da će tako biti i u budućnosti. A, htjela bih još samo vama podijeliti neke stvari i obavijestiti vas o nekim odlu odlukama. Znam da u ovom odboru, da je ovaj odbor u cijelom parlamentu imao odličnu reputaciju. Riječ je o odboru koji je jako puno radio da bi se umanjile barijere za rast i kako bi se potaknula konkurentnost diljem jedinstvenog tržišta. A istovremeno poboljšavajući situaciju za potrošače u čitavom nizu sektora jedinstveno tržište koje dobro funkcionira može osloboditi konkurentnost inovaciju u Europi, a to će onda donijeti dobrobiti i tvrtkama i potrošačima. S druge strane, ako se ne bude njime dobro upravljalo, to može naštetiti i našim poslovnjacima i građanima. Jedinstveno tržište bi trebalo pomoći tvrtkama da jednostavnije posluju u cijeloj Europi i da imaju i da rade za 500 milijuna potrošača. I mislim da se rad našeg odbora mora koncentrirati na otvaranje novih radnih mjesta te na provedbu postojećeg zakonodavstva. Veselim se što ću e, pokušati održati istu, isti taj ugled koji je odbor imao u prošlom savezu, sazivu i nadam se da ćemo nastaviti malkom ovim koracima, da ćemo raditi detaljnije procjene kako bismo unaprijedili politike koje se donose u ovoj instituciji. Isto tako, nadam se da ćete i vi koristiti novi alat koji je pripremljen, to je dakle za procjenu učinka u Europskom parlamentu, i prema mojem iskustvu, ako u ovom parlamentu želite nešto učiniti, ako želite nešto postići, morate imati vrlo dobre odnose sa Europskim vijećem. Nacionalni lideri su nakon izbora zatražili da tržište bude čvršće utemeljeno na načelima subsidijarnosti i proporcionalnosti. Mm, naravno to ne znači da sve što se nađe na tržištu mora biti e, identično. Zakonodavstvo o zaštitu potrošača diljem Europske unije je složeno, no e, pokretanje digitalnog tržišta bi mnogo učinilo, a zaštita potrošača je vrlo bitna u tom području. Eto, to su misli koje sam htjela podijeliti sa vama. Hvala vam svima što ste me podržali u mojoj kandidaturi i veselim se što ćemo nastaviti raditi sa zastupnicima iz svih zemalja, iz svih klubova zastupnika. I zanima me čuti koji su vaši prioriteti i u kojem smjeru smatrate da bi ovaj odbor trebao ići u ovom sazivu. Još jednom, puno vam hvala i moja su vrata uvijek otvorena. Sljedeći ponedjeljak imat ćemo saslušanja povjerenika u Strasburu za e, zamjenike povjerenika i zatražila sam da naš odbor, iako nije bio e, glavni odbor za gospodina Tajanija, zamolila sam sve članove našeg odbora to jest zatražila sam da svi članovi našeg odbora budu pozvani, to jest ako žele sudjelovati da mogu sudjelovati. I mislim da ćete svi dobiti pozivnice ako budete željeli sudjelovati na tom saslušanju. Kao što sam rekla, važno je biti otvoren i razgovarati. Znam e, da tajništvo žele razgovarati o čitavom nizu e, pitanja sa koordinatorima i predlažu da se sastanete sljedeći četvrtak 17 ujutro, dakle prije glasanja u Strasburu. Zatim različite opće uprave e, komisije sudjeluju u radu u poslovima oko jedinstvenog tržišta i zatražili su sastanak sa nama i mi smatramo da bismo trebali imati jedan otvoreni sastanak, uključujući naravno koordinatora, tako da oni koji se e, žele sastati sa predstavnicima općih uprava komisije da mogu sudjelovati na tom sastanku, to će biti popodne 22. I bit će i prevođenje na tom sastanku, tako da ako želite o tome svemu razgovarati prije ljetne stanke, molim vas da dođete na taj sastanak. I još jedna posljednja stvar, mislim da bi bilo dobro, neki su zapravo predložili da je možda dobro održati raspravu sa povjerenicima koji odlaze, tako da čujemo njihovo mišljenje o svemu što je odrađeno u proteklom e, mandatu. To je nešto o čemu možemo razgovarati na sastanku koordinatora. Smatram da to korisno jer mislim da možemo puno naučiti iz njihova iskustva. Stoga ako ste zainteresirani za dijalog, za razgovor sa povjerenicima koji odlaze, mogli bismo to organizirati u uh, rujnu. I think that's all. I mislim da je to sve što sam vam htjela reći i hvala vam puno još jednom.